welcome back Dakle, dobrodošli nakon ljetnih e, praznika. Nadam se da ste uživali i da ste entuzijastični za povratak na posao. Sad imamo prilično zanimljiv program e, za naš e, prijepodnevni rad, pa ću ja pokušati kratko. Nave predsjedatelja, nema ih, zatim usvajanje zapisnika 18. 19. 6. 2. 7. 11. do 12. 7. i posljednja stvar usvajanje e, nacrta kanendara za sastanke Ekona e, koji su usvojili koordinatori za do travnja i ako nemate nikakvih primjedaba, a do kraja dana E, smatrat će se da su usvojeni. Pa točka peta dnevnog reda, Gabriel Mato izvješće za e, godišnje izvješće Središnje banke za 2017. Pa ne bih mu sada oteo riječ iz usta, ali on će govoriti o gospodarskoj situaciji Središnje banke i e, programu kupovine vrijednosnice, odnosno imovine i također o sustavima osiguranja depozita. I sada izvjestitelj 5 minuta, pa izvjestitelj u sjeni 4 minute, pa onda ako ćemo još stići, kratki catch the eye, gospodine Mata, izvolite. Hvala. Da... Vidim da ima tu puno entuzijazma nakon ljeta i kao što je predsjedatelj e, s pravom rekao, govorimo o mm, ekonomskoj situaciji. Kako je, izvješće govori o, većim, e, o većini aspekata ekonomske politike Središnje banke. Ako pogledate cijelu 2017. zapravo europsko gospodarstvo je raslo najbržim tempom u zadnjih deset godina i zemlje članice zapravo su vidjele kako se stabilizira gospodarstvo, što je vjerojatno i zbog ekonomske politike ECB, ali i strukturnih reforma koje su provele većina zemalja. Prema Eurostatu u srpnju pokazuje brojke da smo na pravom putu. Gospodarski rad za 18. i 19. biti će izvan, iznad 2%, a nezaposlenost se sada smanjuje na razine prije krize na oko 7% i zasigurno to su značajni podaci. Ali moramo također biti E, oprezni jer u EU postoji velika količina nesigurnosti, vidimo rast populizma, pa pregovori o Brexitu koji će utjecati, pa i protekcionizam koji je također jedan od rizika koje treba imati na umu. Moramo znati da i osigurati da ekonomski rast nastavi stvarati radna mjesta, jer kao što smo rekli to je doista socijalna politika i moramo osigurati da postoje odgovarajući uvjeti za javne i privatne investicije kako bismo mogli zadržati scenarije razine prije krize. I također zbog toga ECB eh, e treba poduzeti sve što je potrebno kako bi monetarna politika postigla eh, svoje ciljeve i također eh, da se to odrazi na realno gospodarstvo. Naravno, male i srednje tvrtke su temelj gospodarstva koje bi trebala imati te prednosti. E, Središnja banka e, treba ispuniti svoje mandate da zauzda inflaciju i zadrži ispod 2% i do 2020. inflacija neće biti viša od 1,7%. Dakle, u izvješću smo nekako pokušali uzeti u obzir sve aspekte monetarne politike središnje banke, kamatne stope, program kupovine aktive, korporativni sektor, također PSPP za euro e, područje, govorili smo i o potrebi veće transparentnosti za koju smo zabrinutosti i tako. I govorili smo i o činjenici da na umu trebamo imati i E, eventualni e, rast mjehura za nekretnine koje ne želimo dopustiti ponovno. Dakle, mislimo da mjere koje poduzima Središnja banka su pozitivne, to je naša procjena, ali kao što sam rekli i ranije, trebamo imati na umu da Središnja banka ne može rješavati strukturne probleme u zemljama članicama i upravo same zemlje članice koje djeluju e, zajedno sa europskim institucijama trebaju na domaćoj razini poduzeti aktivnosti kako bi se osiguralo da se stvore pravi uvjeti i temelji, a ekspanzivna monetarna politika sama po sebi ne može poticati agregiranu potražnju. Mjere koje poduzima središnja banka su privremene prirode same po sebi, a ono što je dobro je da zemljama članicama daju dovoljno vremena kada uspiju konsolidirati javne financije, ali također i da izvrše strukturne reforme. Upravo su strukturne reforme te koje će stvojiti uvjete za daljnji ekonomski rast. Želim još reći nešto o tri posljednje stvari. Naime, važnost e, pregovora o Brexitu. Naime, postoji doista potreba da Središnja banka bude spremna za sve moguće scenarije, čak i no deal Brexit, koji nadam se da se neće dogoditi, no Središnja banka i za taj scenarij mora biti spremna kako se kasnije ne bi dogodila neugodna iznenađenja, a zatim krenuti prema više financijske integracije i prema uniji e, tržišta kapitala, CMU i da će to pomoći sa monetarnim politikama i načinom koji to funkcionira, te to voditi na veće stabilnosti u europodručju. I na kraju još jedna stvar koju moramo uvijek imati na umu, a to je da je Središnja banka e, neovisna u potpunosti u izvršavanju svoje monetarne politike. I to ne zato što to mi kažemo, nego zato, niti zato što tražimo, nego zato što je to tako zacrtano u temeljnim ugovorima. Dakle, pregovarački tim spreman je E, još jednom krenuti s time kada amandmani budu usvojeni. Uh, Hvala, gospodin e, Fernandez za SID do četiri minute, izvolite maksimalno. Uh, of course, uh, ne, nije ovdje, ja ću ga sada zamijeniti, pa ću pročitati e, njegov E, dati Moranov doprinos koji smatra da je ovo izvješće ide u pravom smjeru, ali svakako ima neke stvari na koje želi e, iznijeti komentare. E, pozdravlja se rad ECB-a na europskom gospodarstvu i monetarnoj politiki, ali s naglaskom da moramo podupirati fiskalnu i monetarnu politiku kako bi imali odgovarajuće stancu na razini Europske unije. Da nadalje važno je imati e, i fiskalnu protustranu koja je odgovarajuće e, važnosti na euro razini. ECB središnji stup uspostave toga, no to ne može biti na uštrb transparentnosti i demokratske odgovornosti, e, tako da treba nastaviti s radom na tome. 4 u kontekstu eh, dolazećeg kruga nominacija za eh, vrhovna mjesta u Središnjoj banci, uključujući predsjednika i a, eh, uzevši u obzir iskustvo i profile kandidata, treba zadržati pozornost i na ravnoteži između spolova među kandidatima. 5 što se tiče politika, monetarna politika treba nastaviti se u okviru e, svojih e, renta u okviru europske politike i ispunjavati opće ciljeve za stvaranje sinergije sa Europskom investicijskom bankom i efsi Nadalje, šest, ponovno što se tiče politika, e, Središnja banka treba i dalje biti potpuno svjesna političkog rizika pred e, sobom, kao što je, na primjer, i izolacija e, se država i Brexit. Nadalje, u kontekstu dolazećih pregovora u višegodišnjem financijskom okviru, treba također reći da parlament podupire pristup Središnje banke prema resursima, vlastim e, resursima Središnje e, banke. Te također e, treba smanjiti utjecaj populista na djelovanje Središnje banke. Dakle, Demona ne želi iznijeti ovih, ovih, ove točke i vjerujem da i oni ostali E, zastupnici u e, ovom odboru će e, nastaviti pregovarati o ovom izvješću gospodina Mata. Hvala. ECR, gospodin Luka, izvolite. Hvala. gospodin Lunas nije mogao biti ovdje danas, pa se ispričava jer on mora biti na odboru INTA gdje prezentira izvješće svoje pa me zamolio da pročitam njegove komentare. Dakle, hvala izvjestitelju na zanimljivom izvješću. Ovo godišnje izvješće nije predugo fokusirano i izaziva zaprinut, i govori o zabrinutostima koje su nam bitne. Posebice pozdravljamo upućivanje na negativne posljedice APP-a kao na primjer ponovno pojavljivanje mjehura nekretnina i zaduženosti. E, rizik financijske nestabilnosti i smanjenje poticanja konsolidacije javnih financija. Također e, e, nas brine i cilj 2 i Također mislimo da moramo naglasiti kao i prošle godine da sadašnji oporavak je samo ciklički i da ako želimo to pretvoriti u trajni robustni strukturni oporavak, robustna E, reforma javnih financija e, je nešto što je nužno. Također želim spomenuti negativne posljedice APP-a za štediše i umirovljenike. U sljedećim danima radit ćemo na ovim amandmanima. Gospodin Lunis e, će raditi na sastanku izvjestitelja u sjeni sa cijelim timom. Svakako i tome se veseli. Hvala. Gospodin Krence, u ime Alda, želite li? Ne. Dobro, brzi smo, pa evo sad ne vidim od zelenih guja i drugih klubova nikoga trenutno. Dobro. Dobro, imamo i vremena za spontano javljanje za riječ ako neko želi govoriti o pitanjima monetarne politike. E, gospodin Rosati, izvolite. Evo samo jedan prijedlog e, predsjedniče. Mislim da jedan važan e, E, razvoj politika pred nama je da je Središnja banka naglasila da će e, da će dokrajčiti APP e, i zaključiti ga, a to će biti u kontekstu promjena na samom vrhu Središnje banke sljedeće godine, tako da mislim da u našem izvješću bismo trebali poslati jasni signal Središnjoj banci o tome kako će ova tranzicija na normalnu monetarnu politiku biti provedena u Središnjoj banci i također bismo mogli nekako ukazati na to kako će novo vodstvo Središnje banke trebati orijentirati svoje politike u svrhu bolje suradnje sa drugim institucijama i više doprinijeti razvoju eurozone i cijele Europske unije. Ovo pitanje naime je važno jer program kupnje dionice e, odnosno APP je prilično kontroverzan, već smo to prokomentirali, ali to bi trebalo e, spomenuti i u izvješću i parlament bi trebao u tom smislu poslati jasan signal. Hvala, još netko. E da, svakako dopustite da kažemo, naravno, naravno da normalizacija monetarne politike je škakljivo pitanje, može stvoriti nezadovoljstvo ni za skupina i nekih političara također, ali e, mi također e, trebamo osigurati da središnja banka svoj posao radi kompetentno onako kako treba. No, evo sada dajem reći izvjestitelju ako žele nešto dodati. E, da, hvala. E, da, prije svega želim e, zahvaliti svim govornicima, onima koji su govorili u ime drugih kolega kao gospodin Luka, na primjer. No, svakako ovo izvješće je izvješće na kojem će se još raditi putem amandmana, vaših amandmana. Kao što je rekao i gospodin Margano, ovo izvješće jest na pravom putu, ide pravom smjerom, no treba će ga još e, dodatno doraditi. I želim također reći da fiskalna i proračunska politika nije zapravo jedan od zadataka Središnje banke, postoji jedini, imamo još europski semestar e, na primjer, no svakako kada se govori o definiranju monetarne politike i nadzornoj ulozi središnje banke a koja je neovisna, kao što smo rekli, oni naravno mogu raditi s nama po pitanjima recimo e, o ravnopravnosti spolova i tako dalje. Tako da u svakom slučaju se slažem i mislim da neće biti tako teško postići sporazum o poboljšanju e, izvješća u tom smislu. Pa E, evo trebamo raditi na tome. Pa zaključujem time što kažem da je rok za amandmane 14. I 10. E, e, ćemo glasati i negdje na plenarku ćemo doći u prosincu za točku 6 sada, 5 minuta stanke jer nam nije ovdje izvjestitelj pa ćemo krenuti u, u za 5 minuta u pola 10 točno sa sljedećom točkom dnevnog reda. Hvala. Hvala Da mi

So pa evo da se vratimo na dnevni red, točka šesta, izvješće gospodina Mavridesa o ekonomskoj politici europodručja. Uvodno želim reći da je to jedan od dva doprinosa Europska parlamenta u okviru europskog semestra. Imali smo promjenu izvjestitelja pa je gospodin Mavrides e, zamijenio. Imali smo i puno amandmana i koje je trebalo razmotriti za izvješće. No, sada evo dajem e, riječ izvjestiteljima na pet minuta. Hvala i dobar dan svima. Obzirom da je ovo prva šansa e, evo da vas pozdravim i i da ovo je prva šansa da razmijenimo mišljenje i ovo prvi puta se i vidimo, pa je to lijepo. Da, svakako ima niz e, amandmana koji su podneseni i e, mislimo također da je važno usvojiti sljedeće točke koje su glavne točke za nas, e, a koje su ocrtane u našim amandmanima. Prvo, više fleksibilnosti u provedbi pakta o stabilnosti i rastu, uvođenje agregiranog europodručja s odgovarajućim fiskalnim stansom i e, treba jačati investicije i rastu u Europskoj e, uniji e, odgovarajućim računovodstvenim politikama. Također, socijalni okolišni indikatori trebaju biti uključeni kao i održivi ciljevi razvoja UN-a te ciljevi Pariškog sporazuma u reformiranom europskom semestru. Treće, e, veće nacionalno prihvaćanje e, provedbe preporuka po zemljama. Nadalje, reforma europskog semestra sa ishodima politika koji idu prema e, ciljevima, održivim ciljevima reformi koje će moći poticati nužne ekonomske, socijalne i okolišne transformacije e, koje će promicati dobrobit svih. E, promicanje solidnog rasta i održivog razvoja mikro, malih i srednjih poduzeća, posebice u zemljama članicama gdje je kriza imala veći negativni učinak. Podupiranje strukturnog financiranja E, i braniti ga od smanjenja koje predlaže komisija. Te također smatramo da e, uvjetovanje europskim semestrom e, dodjele fondove ide protivno glavnim načelima kohezijske politike i da ima negativne učinke. Borba protiv ekonomske i socijalne divergencije u europodručju jer je doista važno za, e, to je važno za ekonomsko upravljanje eurozone. E, e, prerada nefer klauzula u bankovnom sektoru potrošačkim ugovora i promicanje učinkovite implementacije odgovarajućih europskih direktiva te na posljedku dovršenje bankovne unije konačno jer to je ključna komponenta E, dublje i stvarne Europske monetarne unije. Mi u potpunosti podupiramo uspostavljanje e, Edisa do 2022. Dakle, uvaženi kolege, pokušat ćemo sve što možemo učiniti kako bismo e, poduprili većinu kompromisa i veselimo se plodnoj i stvarnoj razmeni mišljenja i konstruktivnoj suradnji na sastancima sa svim skupinama, sa svim klubovima. Hvala dakle na eh, ovom uvodu. Tamo van kandelare. Izvolite. Hvala. Dobar dan. Želim svim kolegama. Ovo je prvi sastanak nakon ljetne stanke. Što se tiče ovoga izvješća, Ovdje imamo jako važne aspekte o kojima je već bilo riječ. Ali tu su neke točke koje će biti ključne za pučane. Ja te točke nisam još pronašao u ovom tekstu. E, to imamo pet točaka koje su važne. Prvo, važnost e, da e, državne financije budu solidne, posebne preporuke po državama, starenje populacije, četvrto ulaganja, važnost ulaganja, i peto, važnost povećanja plaća i produktivnosti. Što se tiče prve točke, kad govorimo o novim instrumentima za e, europodručje, za nas je jako važno da i dalje stavljamo akcent e, na e, pakt o stabilnosti i rastu. Odgovornost ovdje mora biti ključna riječ. Pristup centraliziranim instrumentima mora biti vezano uz poštivanje proračunskih pravila. Europski semestar za te politike ima za cilj, specifični cilj, upravo to da se zajamče e, solidne i zdrave javne financije. To je važno. Drugo, e, posebne preporuke po državama. Ovdje u izvješću nedostaje neko upućivanje na e, lošu primjenu ovih preporuka. Mi moramo insistirati na tomu. Važno je to da u razdoblju 2011. do 2017. godine samo 19% preporuka je realizirano i nema smisla i dalje raditi na tomu ako države članice budu i dalje dozvoljavale neprimjenjivanje tih preporuka. Sljedeća točka, a sada želim uputiti na sedmi stavak javne usluge. Za mene je ovdje važno govoriti o starenju populacije. Ovdje je vrlo važno razmišljati i o implikacijama svega toga. Naravno, moramo imati kvalitetne usluge, a javne usluge moraju biti i e, djelomično e, besplatne, ali to moramo održiti na e, pametnoj financijskoj razini. Trebamo imati financijska sredstva i moramo stvoriti pričuvu kako bismo mogli omogućiti pozitivno korištenje tih usluga svim građanima. Sljedeće, investicije. Mislimo da se sve treba ograničiti na javna investiranja. Ne, moramo tu e, govoriti o privatnom e, ulaganju. A ovdje je jako važno za tržište kapitala. Unija tržišta kapitala još uvijek nije dovršena i e, tu gubimo veliki potencijal privatnog ulaganja. I posljednja točka, kad se govori o povećanju plaća u ovom izvješću, Važno je za naš klub podcrtati to da to povećanje treba biti u e, skladu sa povećanjem produktivnosti. Zahvaljujem izvjestitelju. Nadam se da će ove moje sugestije prihvatiti i nadam se da ćemo u idućim sastancima moći bolje surađivati. Hvala. Nemamo izvjestitelj za ECR. Možda gospodin Lukas želi nešto reći? Ne. U redu. Karlonin Naktegal u ime kluba ALDE. Izvolite. Hvala, predsjedavajući. Htjela bih čestitati kolegi Mavridesu, koji je izvjestitelj. Idući mjeseci ćemo kvalitetno surađivati na pisanju ovog dokumenta e, i surađivat ćemo intenzivno, jako mi je drago što surađujem s njime. Zapisala sam komentare kolega i kolegica i e, vjerujem da ćemo njima razgovarati u budućnosti. Razgovarat ćemo o amandmanima i moramo uzeti u obzir i preporuke komisije pritom. Cilj komisije je da se ojačaju nacionalna gospodarstva i da se e, loši potezi ne pretvore u krizu koja bi onda mogla obuhvatiti cijelu Europsku uniju kao što se nedobno dogodilo s recesijom. Sada, ekonomski gledano, bolje nam ide, imamo određenu maržu za ostvarivanje reforme. Dakle, sada kad više ne pada kiša, moramo popraviti krov vlastite kuće. I imamo jako malo preporuka komisije e, koje se onda stvarno ostvaruju. Bez obzira na pozitivnu ekonomsku situaciju, države članice se ne žele pripremiti za eventualne krizne situacije. To je nerazumljivo i neodgovorno. U e, prijedlozima kolega koji su htjeli omekšati proračunska pravila koji su previše koncentrirati na socijalne mjere, e, moram reći da primjećujem neku zabrinutost. Ako želimo povećati potrošnju, Moramo imati na umu to da nije to država koja zapošljava ljude, nego tržište omogućava zapošljavanje. Zato se trebamo zalagati za stvaranje solidnog tržišta rada, moramo imati fiskalne poticaje i stanja koja će stimulirati ovakvu djelatnost kako bi tvrtke mogle izvući najbolje iz vlastite djelatnosti i najbolje ponuditi društvu. To trebaju biti naši ciljevi i ja sam dala amandmane u tom smislu. Želim potvrditi važnost strukturalnih reformi koje stabiliziraju države članice i jačaju tvrtke. To treba biti fokus gospodarske politike zato što time omogućavamo državama, a i cijeloj Europskoj uniji napredak. Ono što je odlučeno i dogovoreno treba se ispoštovati. Samo na taj način moći ćemo kvalitetno napredovati. E, možemo i razgovarati sa izvjetljima u sjeni i vjerujem da ćemo uspjeti doći do dobrog teksta koji će imati široku podršku. Hvala. Hvala vam na izlaganju. Za zelene, gospodin Ernest Urtason. Hvala, predsjedavajući. Želim kao prvo zahvaliti izvjestitelju Mavridesu i na ovom izvješću, nacrtu izvješća i e, želim naglasiti da mi je važna suradnja s izvjetiteljima u Sjeni kako bismo došli do kvalitetnog konačnog izvješća. Ovo je dobra baza za dijalog, e, imamo dobru dijagnozu ekonomske situacije i koncentriramo se na ključne elemente za naš politički klub, kao što je pravedno porezivanje, smanjenje nezaposlenosti i stabilna ulaganja. Također primjećujemo negativno učinak e, na naše gospodarstvo, pogotovo e, nekih viškova, o tome komisija nije govorila, ali u izvješću nemamo dovoljno kritike što se tiče nekih politika koje smo primijetili, na primjer mjera štednje, strukturalne reforme koje su je promovirala Europska komisija, a E, države članice su je proveli. Te politike nisu bile uspješne, e, goršala se situacija građana i nismo uspjeli zadržati e, standard socijalne države. E, moramo poštivati e, Pariški sporazum i stup socijalnih prava. To treba biti uključeno u sve ciljeve europskih politika. Samo kratko da spomene neke amandmane. Naš klub je dao amandmane koji se koncentrirao na potrebu da smanjimo nejednakosti i promoviramo e, održivu ekonomiju. Što se tiče oporezivanja, želim 169. amandman podcrtati gdje je komisija govorila o agresivnim poreznim režimima i predložila mjere protiv pranja novca, a što se tiče amandmana 110 o zapošljavanju, pozivamo komisiju i država članica da povećaju plaće i da zadržaju kolektivno pregovaranje što je sadržano u specifičnim preporukama po državama. Što se tiče ulaganja, moramo prijeći na cirkularno gospodarstvo i biti u skladu sa ciljevima Pariškog sporazuma. To smo napisali u amandmanu 260. E, kredibilna evaluacija korupcije u nekim državama članicama je važna. Korupcija ima loš utjecaj na potencijal ekonomskog rasta i za poslovno okruženje. Amandman 128 govori o specifičnim preporukama koje bi trebale spomenuti taj problem. Želim dati podršku izvjestitelju Mavridisu e, kad je govorio o potrebi da imamo e, Mm, jaču bankovnu uniju i da je dovršimo pomoću Edisa koji je blokiran i mislim da je to neprihvatljiva situacija i drago mi je što ćemo i dalje surađivati s izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni kako bismo došli do pozitivnog teksta. Hvala. Hvala. U ime GUA gospodin Vijegas ima riječ. Izvolite. Dobar dan. Evo samo kratko. Što se tiče eura, naše stajalište je jasno. Mi smo protiv eura, mi smo protiv njegovih pravila i protiv e, usmjerenja eura, protiv preporuka po državama članicama. Euro nam nije donio stabilnost. Mi e, nismo riješili ekonomske probleme efikasnosti, nismo uspjeli dobiti solidarnost primjena e, pravila eura za neke države, uključujući moju državu Portugal, e, to je bio prociklički proces i mm, vidjeli smo da je došlo do ekonomskog pogoršanja situacije, izgubili smo strateške tvrtke u energetskom sektoru, u transportnom sektoru. Sve te tvrtke su sada kontrolirane sa strane stranog kapitala javne usluge su sektor koji se pogoršao radikalno zbog nedostatka ulaganja posljednjih desetljeća. Lokalno u Portugalu od 2015. godine došlo do novih političkih konstelacija i mnoge mjere koje je Trojka nametnula mi smo uspjeli riješiti, a neke su mjere potpuno u neskladu sa specifičnim preporukama po državama članicama. Kad govorimo o smanjenju oporezivanja rada i zaustavljanju privatizacije, situacija je takva. Država je procvjetala, to je znak e, toga da mjere štednje nisu kvalitetan odgovor za sve države članice. Tako da je naše stajalište vrlo jasno. Mislim da bismo trebali imati za države koje se nalaze u nepodnošljivoj situaciji unutar europodručja imati mogućnost da odu iz tog sustava i samo na taj način bit ćemo neovisni i moći ćemo se razvijati. Hvala. Hvala. Imamo li nekoga iz EFDD-a? ili ENF-a? Ne, nemamo. U redu, onda imamo nekoliko minuta za slobodno javljanje za riječ. Tko se želi javiti? Samo nekoliko minuta imamo na raspolaganju, ali nitko ne želi e, tražiti riječ, pa onda sada dajem riječ izvjestitelju, možete zaključiti raspravu. Hvala. Mislim da je sve rečeno što je trebalo biti rečeno i mislim da ćemo imati pozitivni dijalog, konstruktivni dijalog. Nadam se da će to stvarno tako biti. Hvala. Hvala. I ja se također nadam da će biti tako. Konstruktivna rasprava je uvijek pozitivna. 9.10. ćemo imati raspravu s nacionalnim parlamentima. Istoga dana ćemo imati glasovanje u Ekonu na plenoj sjednici, na drugoj eh, plenarnoj sjednici u listopadu. E, ne vidim izvjestitelja za sljedeću točku na dnevnom redu. E, gospodin Tang je e, nije još ovdje s nama, pa ćemo morati prekinuti na nekoliko minuta. Vratit ćemo se na raspravu čim svi izvjestitelji budi ovdje. Biće to rasprava o oporezivanju digitalnog sektora. Imamo kratku stanku. Hvala Grande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 So, dear Poštovani kolegi, nastavljamo. Imamo sada 60 minuta e, posvećeno vrlo zanimljivom konceptu. Imamo dva prijedloga koji su vezani uz oporezivanje dobiti trgovačkih društava od znatne digitalne prisutnosti. Prije nego što dam riječ izvjestiteljima, želim reći koji su ključni koncepti u ovim izvješćima. Radi se o uvođenju koncepta znatne digitalne prisutnosti. Komisija u trećem mjestu ove godine predložila je e, privremenu mjeru kako se suočiti s problemom e, porezne osnovice vezano u znatnu digitalnu prisutnost, ali također raspravljamo o pitanju stalne reforme koja je uključena u prijedlog parlamenta, odnosno reakciju parlamenta na CCTB i CCCTB prijedlog komisije. Drago mi je što je s nama ovdje danas e, izvjestitelj, ali i drugi izvjestitelji, tako da ćemo imati 10 minuta za svakog izvjestitelja. Darius Rozati je nadležan za ovaj fajl, uključujući za dugoročna rješenja. On prvi ima riječ, izvolite. Hvala predsjedavajući. Dobar dan svima. Kao što ste rekli, predsjedatelju, ovo je vrlo zanimljiv paket. Rekao bih da je to nešto o čemu raspravljamo u ovom parlamentu u kontekstu e, Taks 1, 2 i PANA odbora. To je bila tema odluka u Europskom vijeću i Europskoj komisiji. Inicijativa komisije e, bila je vezana uz dva zakonodavna prijedloga. Time se pokazuje zabrinutost zbog toga što digitalni sektor je različit u odnosu na tradicionalni sektor kad je riječ o poreznim obvezama digitalne tvrtke rade na temelju različitog e, poslovnog modela u odnosu na e, tradicionalne tvrtke koje fizički postoje i jedna od e, razlika je u tome što te tvrtke pružaju usluge ili nude proizvode, ali razlika je u fizičkoj prisutnosti pa je tradicionalne tvrtke lakše oporezivati. U slučaju digitalnih tvrtki imamo razdvajanje tih karakteristika. Tvrtka može pružati digitalne usluge bez fizičke prisutnosti u određenoj državi članici. Osim toga, oslanja se na nematerijalnu imovinu i to mnogo više u odnosu na tradicionalne tvrtke. Nematerijalna imovina je po definiciju nešto što je teško procijeniti. Osim toga, digitalne tvrtke imaju vrlo specifičnu vrstu stvaranja vrijednosti i oni se oslanjaju na to stvaranje vrijednosti koje se temelji na e, Mm, sudjelovanju korisnika. Što više korisnika koriste određenu mrežu i uđu na određenu web stranicu i posjete je, to je veća vrijednost usluge. Dakle, imamo interakciju između tvrtke koje pruža digitalne usluge i korisnika. Ako oni sudjeluju interagiraju, onda vrijednost se povećava. E, od toga se sastoji digitalna tvrtka, ona je u tome jedinstvena ali u kontekstu današnje rasprave mi imamo e, velike probleme za e, porezne uprave koje trebaju porezivati ove aktivnosti. Imamo nesklad između izvora i e, poslovnog nastana pružaju se usluge u jednoj državi, kao što sam rekao, ali poslovni nastan određene tvrtke je u drugoj državi članice. I zato je vrlo teško napraviti poveznicu i procijeniti profit i koja vrijednost profita se treba pripisati kojoj državi. To je bio samo kratak uvod. Svi se mi slažemo oko toga da nešto treba učiniti u vezi s digitalnim tvrtkama, a to je također i zaključak koji je proizašao iz rada OECD-a i Europske komisije. Imamo razna mišljenja i glasove o tome da digitalne tvrtke se ne oporezuju na pravedan način pogotovo što se tiče većih tvrtki i zato nešto treba poduzeti. Načelno, komisija e, pokušava odgovoriti na tri pitanja. Prvo, što oporezivati? Drugim riječima, kako definirati digitalnu uslugu koja bi trebala biti predmetom oporezivanja? Drugo pitanje, gdje je oporezivati? Dakle, kako odrediti profit e, aktivnosti u digitalnom sektoru u različitim državama u slučaju kad tvrtka pruža prekogranične usluge. A treće pitanje koliko oporezivati. Nažalost, e, unatoč tomu što se većina slaže oko toga da se nešto treba poduzeti na tomu svemu staje, zato što koju god opciju predloži OECD ili komisija, odmah se dogodi da svi izražavaju različita mišljenja i ne može se doći do dogovora. E, pojavila se nova ideja a također bi bilo najbolje imati međunarodno rješenje što se tiče tog problema jer imamo i prekograničnu prirodu pružanja ovakvih digitalnih usluga. Ali bilo bi dobro doći do dogovora na globalnoj razini, na svjetskoj razini, na razini OECD-a. Ali to je vrlo problematično. I to vjerojatno se neće realizirati u bliskoj budućnosti. Komisija je odlučila da bi Europska unija trebala nešto poduzeti, predložiti inicijativu i rješenje koje možda neće biti dugoročno strukturalno rješenje, ali će funkcionirati dovoljno dobro kako bismo se suočili s ovim izazovima u razdoblju kada države raspravljaju o globalnom rješenju za koje će trebati više vremena. Imamo ovdje dva izvješća. Jedno se odnosi na strukturalna rješenja, to je upravo moje izvješće, drugo izvješće je privremeno rješenje, e, time se bavio kolega Paul Tang. Prijedlog o strukturalnim rješenjima počiva na temelju da treba definirati takozvanu znatnu digitalnu prisutnost. Znatna digitalna prisutnost bi poreznim upravama omogućila određivanje mjesta stvaranja vrijednosti, a znatna digitalna prisutnost nema veze sa fizičkom prisutnošću. One se mogu preklapati, ali najčešće se ne preklapaju. Ono što je ovdje važno je to da tvrtka koja ima poslovni nastan, na primjer u SAD-u, može pružati digitalne usluge u Francuskoj bez fizičke prisutnosti ali budući da pruža te digitalne usluge u Francuskoj, onda mora postojati način da se e, odredi znatna digitalna prisutnost te tvrtke u Francuskoj, čak i ako ona nije fizički prisutna. Ova definicija je sadržana u predlogu komisije. Ona kaže da znatna digitalna prisutnost bi se trebala odrediti na temelju tri kriterija. Prvi kriterij je vezan uz promet, drugi, broj ugovora, treći, broj korisnika. Jedino pitanje koje ovdje imam jest zašto ćemo imati ovakva mjerila 7 milijuna eura za promet, za prodaju digitalnih usluga, 100 tisuća korisnika i 3 tisuća ugovora kako e, smo došli do ovih numeričkih vrijednosti za ove ova specifična mjerila i jesmo li time e, snimili stvarnu digitalnu prisutnost jer mi smo proveli neke testove i moguće da u manjim državama članicama Europske unije nijedan od ovih kriterija se možda ne može ispoštovati. Temeljna zamisao je da ciljamo na velike tvrtke, to je u redu, ali ako je ideja da sve države budu obuhvaćene time, onda vjerojatno trebamo bolje porazmisliti o tome. Znatna digitalna prisutnost, to je naš prijedlog, a osim toga, ako odredimo digitalnu prisutnost, onda prijedlog komisije sugerira kako možemo odrediti e, profit tih aktivnosti. Komisija pretpostavlja da se ove aktivnosti mogu procijeniti i onda se mogu pripisati pojedinim državama članicama i ovisno o omjeru dobit se onda dodaje općem profitu tvrtke i onda je dobit e, pravilno procijenjena, to bi bilo rješenje e, vrlo ukratko. Moje pitanje što se tiče ovog prijedloga u ovoj ranoj fazi rasprave je sljedeće. E, imam ih mnogo naravno, ali ograničit ću se na samo nekoliko, dva ili tri pitanja. Već sam spomenuo pitanje definicije mjerila numeričkih vrijednosti. E, drugo što me pogodilo kad sam pročitao ovaj dokument je definicija digitalnih usluga koja je prilično nejasna, neodređena. Prilično je otvorena i tu može doći do mnogo nesporazuma. Digitalna usluga sastoji se od korištenja mreže, a s druge strane E, ako imamo plaćanje i komunikaciju, informaciju, to je drugo. E, ova drugi dio e, moje definicije nije uključen u ovu definiciju. Dakle, pitanje za predstavnika komisije jest kako ćemo napraviti podjelu, treba li prva kategorija biti uključena, a druga bi onda bila isključena. Drugo ili treće što želim reći jest e, da nisam siguran e, da taj sustav e, može biti provediv jer ne trebamo samo novu agenciju koja će se trebati uspostaviti u svakoj državi članici, nego trebamo također specifične metodologije i tehničke uvjete za provjeru do koje mjere usluge poludigitalnih tvrtki su u skladu sa ovom direktivom. Imamo jako puno iznimaka u ovom prijedlogu, a nisam baš siguran da u ovom trenutku u svakom pojedinačnom slučaju mi možemo odrediti je li to digitalna usluga koju treba oporezivati ili se radi o korištenju digitalnog uređaja, a to nije pokriveno ovom direktivom. Naravno da tu postoji pitanje, a to je posljednje što želim reći, pitanje skupnog dogovora. Parlament e, se samo konzultira, a vijeće će donijeti odluku. E, a što se tiče procjene učinka, znamo da postoje kontroverze među državama članicama. Vijeće treba odlučiti jednoglasno, a vijeću i predstavnicima članicama trebalo bi reći do koje mjere postoje različita viđenja, jer neke države su za ovaj prijedlog, ali druge države članice su protiv njega. One ne žele nikakvu vrstu reguliranja ovog područja i zbog raznih razloga, administrativnih i drugih prepreka i opterećenja. Bilo bi dobro znati Postoji li mogućnost da unutar vijeća dođemo do zajedničkog stajališta? Hvala. Hvala lijepo. Sada imamo izvjestitelja za drugi dosje u ime Sidea Poltang. Hvala, hvala predsjedatelju. Lijepo je vidjeti ponovno sve kolege nakon ove duge pauze. Dakle, nastavljamo raditi na dosijevu o kojem smo već raspravljali. Nije ovo prva prilika da raspravljamo o porezu na dobit, a za to postoji valjan razlog. Dakle, postoji očita nejasno nejednakost u smislu toga da velike multinacionalke plaćaju manje poreza od malih i srednjih poduzetnika. Dakle, doista postoji znatna nejednakost, osobito na digitalnim platformama poput Googlea i Facebooka koji ne plaćaju toliko poreza kao druge multinacionalne kompanije. Većina ljudi to smatra nepravednim i to utječe na spremnost na plaćanje poreza. Zbog čega ja moram platiti ukoliko te velike kompanije ne moraju? Ljudi to smatraju nepoštenim, no čak i ako ne gledamo s te strane, potpuno je neučinkovito. Dakle, to nisu jednaki uvjeti za sve. I iz tog razloga mislim da bi Europski parlament trebao predvoditi stvari, ali također obično u takvim situacijama dođemo do zajedničkog pristupa unutar ovog doma kako bismo vidjeli što dalje sa porezom na dobit. Smatrali li to neučinkovitim ili nepravednim, u svakom se slučaju problem moramo pozabaviti. Baveći se ovim temama postoji određena rješenja koja nisu probavljiva, koja ne bih rekao da su baš dobra. Prije svega, prvo rješenje je ne učiniti ništa. To zagovaraju zemlje poput Luksemburga i Irske. Dakle, ne učiniti ništa znači da se zadržava ova neučinkovitost i nepoštenost, nepoštenje na znatnoj razini. Mislim da to nije ono na što će se parlament odlučiti. Privlačnija, ali još uvijek neprihvatljiva opcija je čekati jedan pristup koji će doći na globalnoj razini – E, čuo sam direktore google kako govore da spremni smo plaćati porez, no to mora se provoditi na svjetskoj razini. Naravno, Google može tako čekati za uvijek da dođe do jednog takvog poreza globalnog, tako da je lako reći da želim plaćati porez dok je to jedan globalni porez. Imajući to na umu, ne mislim da OECD nije tu važan forum jer to doista jest, no smatram da nam je potrebna europska inicijativa kako bismo prekinuli tu pat poziciju na međunarodnoj razini u kojoj se trenutno nalazimo. Imamo obvezu prema našim glasačima pozabaviti se neučinkovitošću i nepoštenom situacijom u porezu na dopis. Ali isto tako moramo preuzeti vodeću ulogu u svjetskom gospodarstvu i postaviti standarde za 21. stoljeće. Europski parlament je već tu i u određenom smislu pokazao kako dalje. Dobili smo veliku podršku za dvojno izvješćivanje o CCCTB, konsolidiranoj osnovici poreza na dobit i za CCTB, dakle gdje smo izvestili bili ja i zastupnik Lamasur. I to zapravo predstavlja jednu ključnu promjenu u plaćanju poreza na dobit. Jer on se sve manje temelji na načelu izvorišta, dakle da znamo gdje, odakle dolazi dobit, digitalne platforme, intelektualno vlasništvo ili nešto drugo, jer više se to ne može točno odrediti, tako da sustav moramo ažurirati za 21. stoljeće. Dakle, tako možemo dalje. Moje pitanje, kada gledamo ove dosije, je da li je to zadovoljavajuće kako bismo usmjerili se tom pristupu koji Europski parlament i podržava. Plaćanje poreza jasan pokazatelj da ne učiniti ništa je jedna od mogućnosti, ali to je isto tako moramo jasno pokazati da Europa želi pozabaviti se sa neučinkovitošću i nepoštenom situacijom koja je trenutno na snazi. I tu moramo dakle visiti o ecd u i o globalnim igračima. Dakle, tu DST, taj porez na digitalne usluge, smatram jednom privremenom mjerom koja nas usmjerava ka jednom strukturiranijem pristupu koji želimo. I ovaj porez tako i doživljavam, dakle kao jedan put prema naprijed, odnosno otvaranje puta ka daljnjim promjenama. Jedno pitanje koje ovdje imam je kako razlikovati ono što se nalazi u pretlogu CCTB-a, dakle tržišni pristup, i onim što se nalazi u ovom DST dosjeva, a to je stvaranje vrijednosti. Mislim da je ovo drugo jedan pametan način da se oporezuje jednu određenu nišu poduzeća na učinkovit način, no u krajnjoj liniji pristup iz CCCTB-a gdje govorimo da dobit odnosno porez koji na nju plaćamo, ovisi o tome gdje se, porez, gdje se dobit stvara i gdje se nalaze potrošači, gdje dolazi do prodaje. To je pristup CCCTB i mislim da je to jedan općenitiji, širi pristup od ovog samog stvaranja vrijednosti. Jer uključuje korisnike i naravno stvaranje vrijednosti. No to bih također mogao previdjeti dokle god bi to moglo dovesti do dugoročnijeg rješenja. Također imam par konkretnih pitanja. Komisija naime predlaže poreznu osnovicu od 3% na dobit. S obzirom na milijarde i milijarde koje digitalne platforme privređuju, eh, dakle Jeff Bezos je s razlogom najpoznatija naj, Bogatija osoba na svijetu, Mark Zuckerberg je odmah iza njega, postavlja se pitanje da li je tih 3% dovoljno. E, prihod iz ovog, iz ovog prijedloga je svega 5 milijardi, što po mom mišljenju nije velik iznos. Zbog čega dakle ne bismo razmotrili više stope i zbog čega ne pustiti zemlje da same odluče primijeniti višu stopu ukoliko to žele. Mogli bismo odrediti minimalnu stopu ili jedinstvenu stopu kako bilo. To je dakle prvo pitanje i smatram da dakle, se ne radi ovdje o visokoj stopi s obzirom na visoku dobit koje proizvodite digitalne platforme. Dakle, imamo na umu najveća poduzeća na svijetu prema njihovoj burznoj vrijednosti su Apple, Google, Facebook, Amazon i Microsoft. Ne možete baš reći da su to poduzeća kojima loše ide. Barem dioničari niti burzovni mešetari tako ne misle. To je dakle prvo pitanje, ne bi li stopa trebala biti viša i ne bi li možda trebali imati jednu minimalnu stopu. Druga stvar, u prijedlogu vidim da se raspravlja o tome da li bi prodaja podataka trebala biti podložna porezu ili ne. I ne razumijem da uopće o tome treba raspravljati. Naravno da je potrebno prodaju podataka oporezivati, jer suprotno ćemo imati situaciju gdje unutar poduzeća kada se prenose, prebacuju podaci, dolazilo bi do oporezivanja, a ako se inače bi dolazilo oporezivanja, a ako je prijenos podataka unutar istog poduzeća ne bi dolazilo do oporezivanja. Dakle, ako gledamo stvaranje vrijednosti kao temelj za porez, to znači da plaćanje poreza koju korisnici stvaraju bi također trebalo oporezivati i ne vidim logiku u neoporezivanju toga. Dakle, sada se o porezivanju raspravlja u jednom širem kontekstu toga što digitalne platforme radi s našim podacima, tako da tu se želimo također usredotočiti na prodaju podataka jer to je jedna od stvari koja nas brine. Još imam minutu vremena. Što se prijedloga tiče o trajnom nastanu poduzeća, Europski parlament je to već predložio, koliko se sjećam, prije više od godinu dana. E, Europski parlament je to i usvojio. I to je samo logični nastavak stvari, ne da se dakle, te trajne poslovne jedinice i digitalno prisutstvo uvede u CCTB, već i u nacionalne porezne sisteme. To je ono što nam je potrebno i trebao bi nam jedan unificirani pristup, a ne 27-28 različitih. Dakle, to je jedna teška tema o kojoj još s vremenom možemo raspravljati. Vidim da komisija ovdje predlaže e, malo više pragove nego one u prijedlogu Europskog parlamenta, rado ću čuti koji je razlog toga, no sam koncept odražava trenutan način razmišljanja, trenutne paradigme i ne bi ga trebalo uvesti samo u CCTB, već i u nacionalne porezne sisteme to je potpuno jasno. No postavlja se pitanje kako podijeliti tu zaradu, odnosno kako pripisati pripisati dobit pojedinim jurisdikcijama. Ne vidim u prijedlogu kako komisija može tu dva prijedloga ponuditi. Jedan, dakle, raspodjela dobiti poput one u CCCTB-u gdje imamo prodaju e, radnike, realni kapital i tu još nosimo i podatke, dok u ovom prijedlogu o digitalnim trajnim poslovnim jedinicama se taj profit dijeli drugačije, što nas opet vraća na one probleme kojim smo se bavili u CCCTB-u, a to je da ne možemo primjerice locirati izvor intelektualnog vlasništva. Tako da to nema smisla. Zapravo su te dvije stvari suprotstavljene. Mislim da bi komisija trebala na tome poraditi i da bi parlament trebao dati svoje mišljenje toga kako podijeliti i pridodati porez određenoj zaradi. Dakle, za europsku inicijativu ona bi trebala pokazati svjetskoj zajednici kako reformirati globalni porezni sistem i kako ga uvesti u 21. stoljeće. Dakle, to treba imati na umu. Na tome radimo. Europa inzistira na tom strukturnom rješenju kad nam dugoročno treba kako bismo se pozabavili tim znatnim neučinkovitostima i naravno nepoštenju koje trenutno postoji gdje ogromne profitabilne kompanije jedva da uopće plaćaju porez. To ne možemo objasniti niti jednom biraču s kojima ćemo se u nadolazećim izborima u Svibnju susresti. Hvala. Hvala Pol. Prije nego što prijeđemo na izvjestitelje u Sjeni, Pozdravio bih ovdje predstavnike komisije, gospođu Valeska Gromel iz opće uprave za porezno pitanja. Ako se ne varam i ona će na kraju uzeti riječ, dati svoju reakciju, na čemu sam je zahvalan. No prije toga izvjestitelj u sjeni, pa zatim spontano javljanje Catch DI i za kraj dakle komisija i još jednom izvjestitelji. U ime izvjestitelja u sjeni Paul Tang u ime sid je također na popisu, no vjerujem da je on već rekao što je želi. Pa bih riječ dao Gabrielu Mato iz EPP-a. Izvolite. Hvala, hvala lijepo. Zahvaljujem izvjestiteljima na njihovim objašnjenjima ovog vrlo značajnog pitanja. Jedinstveno digitalno tržište, slažemo se da je nešto što mora postati prioritet svih institucija, no osobito Europskog parlamenta. Stabilni, moderni porezni okvir je nešto što je nužno kako bi se otvorile digitalne mogućnosti pojedincima, poduzećima na tržištu od 500 milijuna potrošača. Svaki dan možemo vidjeti kako digitalna poduzeća rastu, to brže nego cjelokupno gospodarstvo, i ne samo to, već se tu i revolucionarizira naš način poslovanja, međusobne interakcije i naravno to sve znači da postoje tu velike koristi za društvo. Iz porezne perspektive digitalne tehnologije stvaraju mogućnost poreznim upravama i tijelima, nude rješenja koja mogu smanjiti administrativno opterećenje, ali isto tako može se olakšati poreznim tijelima međusobno raditi što pomaže i sa cijelim pitanjem izbjegavanja i utaje poreza. No, nesumnjivo je da trenutna pravila ne odgovaraju stvarnosti. Dakle, sve se svodi na pitanje gdje oporezivati zastarjeli porezni sistemi u digitalnoj domeni su takvi da mjesto gdje se dobit oporezuje se razlikuje od onoga gdje se stvara vrijednost. I razgovarati o fizičkom prisustvu kao temelju oporezivanja u digitalnom svijetu baš i nema previše smisla. Ja mislim da moramo govoriti o digitalnom prisustvu, a tada možemo odlučiti da li se još može tu nešto nazvati e, znatnom prisutnošću ili ne. Sve smo dakle svjesni potrebi potrebe bavljenja tim pitanjem i rada na novom poreznom okviru koji će doista moći odraziti ovu digitalnu stvarnost. A nekad izvjestitelje su već ispomenuli rad OECD-a i jedno privremeno izvješće ministrima financija G20 koje pokazuje da postoji potreba za prilagodbom međunarodnih poreznih sistema sve više digitaliziranom gospodarstvu. Također se identificiralo elemente koje je potrebno uzeti u obzir u državama članicama koje ne žele te privremene mjere uvesti. Svi smo se dakle složili da je nužno uhvatiti se u koštac sa tim poreznim izazovima koji proizlaze iz digitalizacije. Europska komisija izložila je paket sa jednim privremenim rješenjem i dugoročnije rješenje isto tako za koje ja smatram da ide u dobrom smjeru. Kao što je već rečeno, mora biti jasno da Europska unija mora prevoditi ovim pitanjem na globalnoj sceni. Dakle, mnogo toga moramo raspraviti, ići u detalje, statistike, postotke, mnogo je tu pitanja u koja detaljno moramo ući kada ćemo raspravljati o ovom paketu, no moramo postaviti odgovarajuća pitanja i saslušati stručnjake je radi se o vrlo složenom pitanju, no usprkos tome moramo ponuditi dugoročna rješenja. I tako ćemo doći do našeg cilja, to je moderno, moderni porezni sistem koji odgovara digitalnom gospodarstvu, a istodobno koji će se pozabaviti fragmentacijom tržišta, što ekonomskim igračima omogućava iskoristiti sve potencijale, ali istodobno da sve to bude ravnoteženo i pošteno. Sa zadovoljstvom ću surađivati sa izvjestiteljima kako bismo izradili najbolje moguće izvješće. Hvala Gabriel. U ime cara za oba izvjestitelja dosija, Ashley Fox je izvjestitelj u Sjeni. Hvala vam lijepo, ovo su doista pravodobni prijedlozi, prijedlozi koje bi naš odbor trebao pomno razmotriti. U sve digitalnijem dobu pitanje prisutnosti je postalo filozofskim pitanjem, jer poslovne jedinice rade u državama članicama bez da su ondje fizički prisutne. Po meni najznačajniji aspekt ovog izvješća bit će definirati, precizno definirati kriterije što zapravo digitalna znatna digitalna prisutnost znači. Idealno govoreći trebamo međunarodno rješenje s jednim međunarodnim sporazumom o reformi poreznoj za što bi moglo trebati mnogo vremena. I jasna mi je logika komisijina prijedloga o tome da se pobrinemo da se stvori, stvore jedinstveni uvjeti za sve Raspravljajući o pojedinim implikacijama poreznim između visokih e, igrača i tehnoloških poduzeća, potaknuo bih izvjestitelje i izvjestitelje u sjeni da proporcionalnost imamo uvijek na umu i da ne diskriminiramo protiv manjih digitalnih poslovnih jedinica. Moramo se pobrinuti da pošaljemo poruku da pozdravljamo digitalan, digitalnu poslovnu zajednicu u našim zemljama. Kolege znaju da moj klub ne želi da Europska unija uzurpira e, neku, neke uloge i ovlasti država članica u, određivanju poreznih politikama i nadamo se da ćemo moći e, dobro surađivati sa kolegama na ovim dosijajima. Hvala. Hvala u ime Aldea Riježek, izvjestitelj za oba dosijeja. Hvala. Pozdravljam ovaj dugo očekivani prijedlog komisije neki kažu da nije došao na vrijeme i da ga se pokušava proglasiti jednim elementom, tek jednim elementom, da to blago kažemo, rasprave o trgovini i porezima koje je pokrenuo predsjednik Trump. No ja odbijam takve insinuacije, baš naprotiv, vjerujem da ovaj prijedlog čak je mogao doći i ranije i već vidimo koji su problemi stvoreni nedostatkom odgovarajućeg oporezivanja digitalnih poduzeća. Očito tu postoje e, jedne škare koje jedan jaz koji se stvara između digitalnih i tradicionalnih poduzeća što utječe na naše društvo. Prijedlog komisije pozabavit će se tim jazom između tradicionalnih i digitalnih poduzeća primjenjujući jedinstvenu i poštenu logiku. Oporezivanje poduzeća onda gdje se vrijednost i stvara. Tim povjerenika Moskovicija brine se o zaštiti podataka što pokazuje pokazuje da digitalna poduzeća plaćaju prosječno 9% poreza na dobit u EU usporedbi s drugim poduzećima koje plaćaju 23% poreza na dobit, što je poprilična razlika. Facebook je platio svega 5% poreza u zemljama van SAD-a, iako više od polovine prihoda dolazi iz njihovog međunarodnog poslovanja. Moramo privesti kraju ovakvu situaciju koja očito nije pravedna i koja remeti funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Jasna mi je zabrinutost nekih o tome da bi ovaj prijedlog mogao opteretiti inovaciju, no mislim da interna regulacija zapravo mora biti sastavni dio pitanja inovacije. Smatram da je najteže ostvariti to izbjegavajući beskrajnu birokraciju i vjerujem da je pravi izazov kao i uvijek u tome da se pronađe odgovarajuća ravnoteža. U ovom slučaju između poreznog poštenog oporezivanja i poticanja inovacija. No, za integritet našeg jedinstvenog tržišta Europska unija mora prihvatiti taj izazov. Prag koji je komisija predložila ili pragovi smatram da će pomoći da scale-upovi, start-upovi ne budu opterećeni pretjerano. A što se tiče privremenog poreza za digitalne usluge, mislim da moramo osobito obratiti pažnju na pojam lokacije korisnika koja je ključna za ovaj porez. Jasno mi je da je ovaj koncept donekle problematičan i tehnički i govoreći što se tiče privatnosti, Oprozivanje s obzirom na lokaciju korisnika ovisi o identifikaciji pojedinih korisnika, što zapravo znači praćenju korisnika i čuvanju podataka o korisnicima i njihovoj lokaciji i zadržavanju tih podataka. Moramo se pobrinuti da to bude odrađeno u skladu sa GDPR i naravno volio bih čuti o komisiji, od komisije nešto o toj važnoj točki za moj klub. Za kraj rekao bih da smatram da ukoliko digitalno oporezivanje učinimo poštenijim, da će to biti važan element u širenju prednosti globalizacije i smanjenju onih negativnih strana. Hvala. Hvala lijepo. No, od zelenih ne vidim nikoga. dati ću riječ onda Gueu gospodin Šerdevan. Zahvala predsjedniče i uvaženi kolege na ovim zanimljivim e, doprinosima i pitanjima koja su povezana s time. E, naime, e, jedna studija koja je nedavno objavljena pokazuje da do 20 posto prihoda od poreza u EU nestaje zbog poreznih trikova i upravo zbog toga Apple, Google, Facebook i drugi, kao što je već rečeno, to iskorištavaju zbog toga na razini OECD i G20. Upravo su krenuli na ovu temu posebice u okviru BEPS-a. Počeli se baviti ovim pitanjem i Također dogovaranje efektivnih protumjera do sada se činilo e, da nije bilo uspješno zbog stajališta e, Sjedinjenih država, pa nam je sada drago što je na europskoj razini to nešto čime se sada bavimo i posebice što sada velike zemlje, velike zemlje članice imaju e, i priliku do doći do nekog zajedničkog stajališta o tome, no također čuli smo neke kritičke e, glasove i vidjet ćemo kako će to izgledati e, sa pravnim e, i poreznim kompetencijama, ali to nama parlamentu daje prostor da zajedno idemo na progresivne rješenja, pa vas zato pozivam da upravo u ovom pogledu i u pogledu izbjegavanja poreza se borimo protiv nepoštenih praksi za veće poštivanje poreznih e, propisa. To je nešto što brine naše građane, ali s druge strane, e, kao što je već rečeno, možemo e, oporezovanje tvrtki uvesti u 21. stoljeće i e, ustrojiti ga na pravedniji način. Dakle, evo još samo nekoliko pitanja i e, e, načelno na ono što je rekla komisija, načelno uvođenje ovakvog e, koncepta je dolazi u pravom trenutku ako se pravilno uredi i pitanje transfernih cijena. I također što se tiče i prelaznog poreza ide u pravom smjeru jer ima za cilj e, onemogućiti dvostruko neoporezivanje i tako dalje. Tako da e, mislimo da e, predlog komisije sadrži i neke možda kritične ili problematične aspekte za nas. Dakle, s jedne strane 5 milijardi eura je puno premalo, s druge strane E, ako se porez temelji na prometu, a ne samo na dobiti, to može doći do oporezivanja substancija što nam se čini da je problematično. Znači, treba razmišljati o prometu, a ne samo e, o dobiti, a ne samo o prometu, jer e, ne visi dobit samo o prometu. Znači, ovih 3% za Google je vjerojatno prenisko, a za druge tvrtke možda čak i previsoko, ali to je već i na to već uputio i izvjestitelji, razgovarali smo o drugim modelima i drugim poreznim mjerama, ali to visi o intenzitetu oporezivanja koji se u ovom trenutku ne vodi svrsi. A što se tiče monopola i oligopola i drugih takvih odnosa na tržištu digitalnih usluga, do sada se može poći od toga da je da uglavnom dolazi do prebacivanja poreznog tereta na kopku na krajnje korisnike što je problematično i problematično je također što neke digitalne usluge kao na primjer Netflix ili Spotify tu uopće nisu do sada oporezivani bez nekog uvjerljivog razloga. Znači iz tih i drugih razloga smatramo stoga da u ovom trenutku da opći porez na izvoru bi bio puno bolji način i da bi to bilo pametnije i za druge i za druge i pravednije u odnosu na druge grane gospodarstva. Hvala, zahvaljujem također eh, gospodinu Rozatiju, gospodinu Tangu na izlaganjima. Tijekom ovih godina mislim da je parlament podigao svoj glas u ovoj borbi u kojoj se politika nalazi pred najvećim izazovom, to je oporezivanje velikih digitalnih tvrtki koje danas imaju ogroman promet koji je čak veći u odnosu na e, mnoge BDP-ove razvijenih zemalja. Dakle, politička važnost je nešto što treba uzeti u obzir kod reguliranja ovog sektora. Morali bismo pronaći rješenje na međunarodnoj razini jer globalizaciju i njezine probleme treba rješavati međunarodno. Istovremeno mislim međutim da bismo trebali na europskoj razini pronaći rješenje jer je europski kontekst i međunarodni kontekst gdje imamo 500 milijuna potrošača i zato je ključno to da trebamo ciljati upravo na te digitalne tvrtke. Prijedlozi komisije su održivi, njih poznajemo već dosta vremena, ali ključni problem u Europi, i u području su neke države utemeljiteljice kao što su Luksemburg i Nizozemska koje se ne spominju dovoljno često. Upravo te države, ali i Irska, su protiv ovakvih prijedloga. S moga stajališta, Europska unija bi trebala na neki način pronaći rješenje kako bi se djelovalo e, na razini tih država zbog kojih dolazi do narušavanja tržnog natjecanja i to stvara ogromnu štetu drugim državama koje su kooperativnije u ovom sektoru ne bismo se trebali vrtiti kao mačka oko vruće kaše, nego bismo trebali sada šakom lupiti o stol i riješiti ovo pitanje koje košta desetke milijuna eura svake godine, a europski građani bi trebali primiti poruku da se porezi ipak plaćaju, da se ne izbjegavaju i da to obuhvaća i one tvrtke koje ne djeluju u Europi. Hvala. Hvala, ne vidim e, nigdje ovoga iz, e, ovdje nikoga iz NF-a, pa dobro, ako nema, e, mislim, možemo otvoriti sada raspravu, zasigurno će se netko želiti javiti za riječ, da čujemo. Pa evo, ja ću u svakom slučaju se isto tako javiti za riječ, <laughs> ali dobro. Zapravo imam nekoliko pitanja koja se tiču, ali vjerujem da komisija lako može na njih odgovoriti ali to također je povezano s nekim od e, intervencija koje smo čuli. Dakle, e, u kojoj mjeri se ovdje radi o distribuciji profita, a u kojem smislu bi se želo povećati e, oporezivanje nekih poduzeća. Ja mislim da se više radi o ovom prvom, ali također kao jedna od nuspojava ovoga mislim da bi se moglo pojaviti i dvostruko oporezivanje kao problem, pa me zanima je li to uključeno u predlogu, u kojoj mjeri i u kojoj mjeri se je uzet u obzir rizik od dvostrukog oporezivanja. Nadalje, još jedno pitanje koje se odnosi na ono što je Darius rekao na početku. Mi smo tu usredotočeni na jedan dio digitalnog gospodarstva, ali čini mi se da problem sa fair alokacijom eh, E, poreza nije isključivo problem digitalnog gospodarstva, nego da bi se mogao šire još opisati kao problem e, prodaje na daljinu gdje je zapravo e, lakše sudjelovati u tržištu i stvarati od profita tržišta bez fizičke prisutnosti. Znači pitanje je u kojoj mjeri ne bi li možda trebalo E, proširiti opseg ovog predloga e, i uključiti i prodaju na daljinu i na kraju porez na promet je zapravo e, neka vrsta zamjenskog poreza, nekad može biti vrlo nizak, kao što je rečeno, nekad je i prilično visok. Tako da na kraju bismo htjeli neki, na neki konvencionalni način oporezivati dobit, ali ako ne možemo alocirati dobit koja se ostvaruje posebice e, u e, digitalnom gospodarstvu, jako je teško alocirati troškove i tek onda se zapravo može ići na profit. Znači, zanima me koliko su ozbiljna ta pitanja i tako dalje. Ali e, ovaj prijedlog zapravo smatram dobrim da dolazi na vrijeme. čak možda i malo kasno, jer kao što e, smo već čuli, to je problem koji se ne smije zanemariti, jer inače erozija porezne osnovice na raznih zemalja se može nastaviti i voditi do prilično e, loših, <laughs> ne, ne neprihvatljivih rezultata. Dakle, evo ja sam se javila za riječ. E, tko još se želi javiti za riječ? U tom slučaju komisija diđe izvolite. I možete također onda prokomentirati neke stvari koje smo čuli u samom tekstu, u samoj raspravi. hvala, evo ja ću svoju intervenciju ograničiti na odgovor na pitanja koje smo, koje smo čuli danas. A krenuti ću od znatne digitalne prisutnosti. Naime, bilo je pitanje pragova i kako smo došli do ovih pragova koji su ovdje zacrtani. Naime, važna stvar koju treba imati na umu kod ovog predloga i ovih rješenja je da potencijalno, naravno usporedbi s danas, gdje ove tvrtke možda imaju možda i jednu prisutnost u Europskoj uniji u jednoj zemlji možda ili možda uopće nisu prisutni u Europskoj potencijalno će ovdje biti stvoreno znatni, e, niz znatnih digitalnih prisutnosti u nizu zemalja članica Europske unije, što bi moglo dovesti do administrativnog tereta za te zemlje i mislim da smo procijenili da e, dodatni e, trajni nastan za tvrtke vodi do otprilike 60 do 80 tisuća eura troška godišnje. Znači ovim pragovima zapravo smo htjeli osigurati na tvrtke koje će biti suočene s ovim novim teretom zapravo i ostvaruju dobit e, kojom će moći platiti taj dodatni porezni teret. Znači to je bilo obrazloženje za da je to dodatni prag, znači pokušali smo osigurati da tvrtka koja je aktivna na određenoj lokaciji može i stvarati generirati odgovarajući profit, jer naravno da da se ne primjenjuje uvijek na sve tvrtke i tako dalje, ali pokušali smo to zacrtati dovoljno visoko da stvar bude e, sigurna i da osiguramo da doista tako i bude. Nadalje, e, što se tiče porezne na digitalne usluge, evo, e, da krene možda od vaše zadnjeg pitanja zašto porez na promete koje su mogućnosti za alociranje troškova. E, jedna važna stvar koju treba držati, e, imati na umu kod, e, kad razmišljamo o ovome je da smo suočeni sa nizom ograničenja kod ovog poreza. Trebamo uzeti na, u obzir postojeći međunarodni pravni okvir, poštivati temeljne slobode u Europskoj uniji i propise Europske unije i tako dalje. I Upravo zbog toga e, smo im, nismo imali baš e, toliko opcija i porez na promet e, nam se to činilo da je porez na dobit bi bio preferirani rješenje, ali zapravo time bi se vratili na početak jer bi onda imali ista ograničenja koja su i danas a ona su zacrtana u postojećem e, međunarodnom poreznom okviru, uglavnom u bilateralnim poreznim e, sporazumima. Ako onda idete na nešto što je slično postojećem rješenju, to onda nije privremeno rješenje, nego ono isto što već postoji. Znači, to nije rješenje. Dakle, ako se vratimo na ova ograničenja, e, htjeli smo također da porez bude jednostavan, jednostavan za rukovanje ili onako privremene razine također nismo htjeli diferencirati porezne razine također htjeli smo jednu poreznu stopu za sve i obzirom da nismo uzeli u obzir e, troškove koje bi tvrtke mogle imati mislili smo da bi 3% bio dobro ravnoteža Neće ići previsoko jer ako se ide previsoko a ne bismo onda isključili onda ovdje tvrtke koje posluju s gubitkom e, ili tvrtke koje imaju eventualno nisku profitabilnost, iako se obično ne radi tako, jer to je naša analiza, obično su to vrlo profitabilne tvrtke i htjeli smo nekako zadržati tu ravnotežu iz toga ovih 3%. Zatim još jedno pitanje, malo skačem mama, tamo naime, jer idem redoslijedom kojim smo zaprimili pitanje dodjela dobiti i raspodjela dobiti i strukturna rješenja i to. I zašto to zapravo radimo temeljem starih propisa. Ono što ovdje predlažemo u dodjeli propisa je da se stari propisi prilagode stari, mislim ono što je uglavnom se odnosi na transferne cijene i tako zvanu funkcionalnu analizu. I e, Naime, CCTV e, dokida sve to i prednosti. To bi značilo da bi bilo manje tereta poštivanja propisa za tvrtke, također manje mogućnosti E, prebacivanja, umjetnog prebacivanja profita u zemlje s niskom poreznom stopom. I to zapravo je naš preferirani način organiziranja e, korporativnog oporezivanja, to je naš predlog. No, CCTB ne odnosi se na sve tvrtke, odnosi se samo u našem predlogu, e, naime samo na tvrtke koje zarađuju više od 750 milijuna eura godišnje i stoga također smo trebali predložiti nešto i drugim tvrtkama koje nisu u CCTB-u i to je bio i mandat koji nam je dalo vijeće da iznađemo prijedlog koji će se zadržati u okviru postojećeg međunarodnog poreznog okvira i stoga i naš prijedlog je da se zadrži sadašnji sustav funkcionalne analize i sustav transfernih cijena I, ali tako da ih a, ažuriramo da bi se dao doprinos e, korisnika. tim propisima. Nadalje, zabrinutosti o tome da bi se porezne digitalne usluge mogao prebaciti na potrošače ili druge e, poslovne subjekte, odnosno klijente tvrtke? Naš odgovor je da, to se može naravno dogoditi kao i sa bilo kojim drugim porezom, ali to zapravo nije ono što je nas najviše brinulo. Najviše ono što nas brine i što moramo osigurati je da sve tvrtke plaćaju istu razinu poreza, da je za sve vrede isti propisi i da razne tvrtke prebacuju svoje poreze na potrošače ili na svoje klijente, korporativne i tako dalje. A to ovisi o tome koliko e, se <laughs> drugih konkurenata nudi takvu uslugu i tako dalje. No, ono što nas brine je da svi budu jednako oporezovani, da svi plaćaju istu razinu poreza. Da, mislim da su to bila konkretna pitanja više manje, no evo predati ću još e, tu riječ koji bi mogao možda reći nešto o definiciji digitalnih usluga i o znatnoj digitalnoj prisutnosti. Hvala. E, da, znatna digitalna prisutnost što tvori znatnu digitalnu prisutnost. Prije svega treba postojati digitalno sučenje, website, aplikacija koju korisnici mogu pristupiti, i putem tog digitalnog sučelja digitalne, pružaju se digitalne usluge. Što se tiče digitalnih e, usluga, to je kopija definicije iz uredbe o PDV-u iz 2011. Članak e, sedmi konkretno i temelji se na definiciji E, usluga koje se pružaju elektroničke, to su usluge koje se pružaju putem interneta i ovise o tehnologiji i tehnološkom rješenju sa minimalnom ljudskom intervencijom, znači dobavljača. E, tu, postoji cijeli list, e, cijeli popis u aneksu uz ovaj prijedlog koji detaljno pojašnjava koje usluge se smatraju digitalnima, koje ne. Znači, digitalizirani proizvodi kao software i tako dalje. Um, I uh, online data warehousing, uh, digitalno skladište, online digitalno skladište, to nije to, no uh, usluge su o, definicija se odnosi na sve one narudžbe koje se procesiraju elektronički. Znači uključili smo dakle ovdje i definiciju digitalnih usluga koja se temelji na dobro utvrđenim konceptima koji su već e, poznati e, poreznim upravama i poreznim obveznicima. Pa ako mogu još e, jednu stvar reći o raspodjeli dobiti CCCTB i CCTB. Na kraju CCCTB trebao bi uključivati koncept znatne digitalne prisutnosti te također e, ova formula za raspodjelu mora biti prilagođena kako bi se uzimao u obzir e, poštena raspodjela dobiti i za digitalne tvrtke. Hvala pa ako mogu još evo sam na jednu minutu jer mislim da sam propustila dva pitanja koja ste vi postavili na kraju. Naime, Pitali ste radili se tu u pitanju o više o preraspodjeli poreza ili povećanju poreza, a istina je zapravo da je malo i jedno, malo i drugo. Znači, znatne, prijedlog znatne digitalne prisutnosti distribuirati će porez drugačije, to će utjecati na to gdje će tvrtke plaćati korporativni porez, ali E, kao rezultat nadamo se da će doći do povećanja poreza jer će biti manje mogućnosti umjetnog prebacivanja e, dobiti u razne druge jurisdikcije. Pitali ste također o pitanju fair raspodjele dobiti, to nije isključivo pitanje digitalnog gospodarstva, to je također istina i također još jednom ukazujem na prijedlog e, OCCCTB-u zajedničkoj konsolidiranoj poreznoj osnovici, e, posebice za po, prodaju na daljinu. Ako se to prilagodi, uključi se se znatna digitalna prisutnost, to bi uključilo i ovo pitanje, jer u CCCTB-u oporezivi prihod raspodjeljuje se na jurisdikcije. Jedan od faktora u ovoj formuli za raspodjelu dobiti je prodaja po destinaciji. Znači, tamo gdje se vrši prodaja, tamo se oporezuje i prihod. Hvala. Sada imamo još nekoliko minuta za naše izvjestitelje. Ako žele uzeti riječ, Darius izvoli. Hvala. Kao prvo želim zahvaliti svim sudionicima u ovoj vrlo zanimljivoj raspravi. Želim reći samo tri ili četiri stvari, samo kratko. Cilj ove aktivnosti je da odredimo jednake startne mogućnosti. To moramo imati na umu i moramo imati pravedan sustav oporezivanja Europskoj uniji. Oni koji su protiv ove inicijative općenito moraju imati određene argumente jer ako ne budemo ništa učinili u vezi s time, znači će da ćemo odobriti trenutni sustav, a kao što su mnogi govornici to već rekli, trenutni sustav nije savršen jer ne osigurava pravednost, a također stvara mogućnost izbjegavanja plaćanja poreza, pogotovo za velike igrače. To treba imati na umu. Ako se slažemo s time, onda možemo raspravljati o detaljima. Ipak eh, trebali bismo na kraju ovoga procesa imati za cilj imati sustav koji će biti pravedniji, koji će osigurati jednake mogućnosti za sve tvrtke. Drugi komentar koji želim iznijeti je da se ovaj prijedlog eh, ne temelji samo na oporezivanju, mada se radi o digitalnom sektoru. Zapravo je cijela ekonomija eh, digitalne prirode, digitalizirana. E, nešto ovdje nije pokriveno u direktivi, a neke usluge, na primjer, kao što je prijenos podataka, to nije samo po sebi podložno oporezivanju na temelju ovih novih instrumenata, ali komisiji, ako sam dobro shvatio, je cilj to da se obuhvati pružanje usluga koje se obično ne oporezuju uopće. Vrlo je važno imati raspodjelu e, poreza, a ne povećanje stope poreza. E, mislim da ovdje razmišljamo isto. Radi se o pravednoj raspodjeli porezne obveze, a s druge strane neke aktivnosti se oporezuju po prvi put, a neke će imati visoku, višu poreznu stopu zbog uklanjanja mogućnosti prebacivanja dobiti u jurisdikcije sa manjim poreznim stopama. Bilo je pitanje o tome e, kako će se sve to prebaciti na potrošače. To se događa sa svim porezima u svim sektorima, radi se o neizravnim porezima, ali mi želimo osigurati tržno natjecanje. Ako se isti porez nameće svim tvrtkama, onda neće postojati mogućnost da se prebaci taj porez na potrošača ali ako budemo imali tržno natjecanje, tvrtke će se zalagati za povećanje svog tržnog udjela i onda će loš efekt biti limitiran. U bilo kojoj raspravi o porezivanju moramo imati na umu to da svaki porez ima neki pozitivan učinak zato što povećava prihode države, a s druge strane smanjuju se e, neke mogućnosti koje se, nekih aktivnosti koje se oporezuju. Moramo eh, imati pozitivan balans eh, ovih dviju strana medalja. Hvala. Pole, želiš i ti nešto reći? Da, samo kratko. Slažem se sa Dariusom. razatijem Moramo imati fer i efikasno porezivanje. Na kraju ove rasprave koju sam pažljivo saslušao Primjećujem da su kolege i kolegice svjesni toga da je pred nama važan problem i da ga trebamo riješiti. Prije izbora moramo pokazati da znamo kako ćemo ga riješiti. Tvrtke kao što su Google i Facebook imaju visoke profite, ali ne plaćaju dovoljno poreza i situacija nije održiva pa moramo pronaći rješenje. Postavljena su mnoga pitanja o provedbi. To su relevantna pitanja jer je to doneklo neistraženi teritorij. Europski parlament ima kao zadaću to da pošalje jasan politički signal o tome kako dalje u ovom području digitalnog oporezivanja, ali općenito u oporezivanju dobiti trgovačkih društava moramo doći do izvedivog rješenja kojim ćemo oporezivanje pretvoriti u stvarnost jer taj neistraženi teritorij zahtjeva od nas da uđemo oprezno i da govorimo o e, pravednosti i efikasnosti kao ključnim temama. Hvala. Ovo je kraj e, rasprave o ovoj točki dnevnog reda. Zahvaljujem izvjestiteljima, predstavnici komisije, izvjestiteljima u sjeni. Imat ćemo javno saslušanje 10. rujna, dakle uskoro, razmatranje izvješće 9. E, 10. ćemo imati glasovanje, 19. 11. E, u prosincu ćemo imati glasovanje u našem odboru. U siječnju će predmet biti na dnevnom redu plenarne sjednice. Treba ćemo se dosta konzultirati. E, to je kraj rasprave e, o točkama 8 i 7, a sada prelazimo na točku dnevnog reda broj 9 i 10. To su europski pružitelji usluga skupnog financiranja za poduzeća e, i tržišta financijskih instrumenata Imamo dva fajla, Ashley Fox iz ECR-a, izvjestitelji, Karolina Aktegal iz Aldea to su naši izvjestitelji, ima mnogo izvjestitelja u sjeni, zato tajništvo predlaže osam minuta za svakog izvjestitelja. Najprije riječ ima Ashley Fox, izvolite. Hvala predsjedavajući. Prijedlog za uredbu o skupnom financiranju je važan prijedlog i mi ga pozdravljamo. Nakon krize ovaj odbor napredovao, uveo je jako mnogo zakonodavnih akata kojima smo htjeli povećati regulativu za one koji žele posuditi novac tvrtkama, ali mislim da bismo trebali više promovirati alternative kanale financiranja i trebamo uspostaviti uniju tržišta kapitala. U ovom prijedlogu imamo mogućnost to postići i zato pozdravljam prijedlog komisije. Trenutno Imamo različite režime u jedinstvenom tržištu zbog čega nemamo mogućnost prekogranične aktivnosti i paneuropski režim daje nam potencijal i mogućnost da se povećaju prekogranične aktivnosti skupnog financiranja bez remećenja pravila internog tržišta. Međutim, treba će izmijeniti ovaj dokument kako bismo e, dobili najveće prednosti. U ovom izvješću u nacrtu imamo pet područja gdje možemo poboljšati prijedlog komisije. A to su prag za ponude skupnog financiranja, nacionalna e, tijela e, koja izdaju odobrenja, razlika između jednostavnih i e, struktura financiranja, uključivanja ponuda vezanih uz kriptovalute i platforme za skupno financiranje. Što se tiče pragova, ja sam povećao razinu od jednog milijuna do 8 milijuna kako bi to bilo u skladu sa e, perspektivama direktive. E, htio sam i veću razinu, veću prag, ali odlučio sam se za 8 milijuna zato što je to po mom sudu prikladno. Razgovarao sam sa raznim dionicima. Ovaj, ovo povećanje limita bi omogućao veću snagu ovog prijedloga jer neki nacionalni režimi već imaju viši prag. Što se tiče nadzora i odobrenja nacionalnih tijela, eh, ne vjerujem da bi ESMA trebala autorizirati ili nadzirati te platforme. Nacionalna tijela su u najboljoj poziciji da to čine, mislim da bi trebali imati te ovlasti a trebali bismo omogućiti dosljedno primjenjivanje ove uredbe. E, imamo raznu kompleksnost e, pružatelja usluga skupnog financiranja i trebali bismo međutim učiniti razliku između investicijskog i kreditnog financiranja a mislim da trebamo podijeliti platforme na one koje omogućavaju e, sudjelovanje vlasnika projekata i one koje traže e, objavljivanje nekih podataka. Time bismo imali e, bolju, usklađeniju regulativu. Najvažnija izmjena ovog prijedloga koju želim predložiti jest da reguliramo inicijalne ponude povezane s kriptovalutom. Trenutno Europska unija e, još nije regulirala ovo područje. E, nacionalni regulatorna tijela su već nešto odradila i EBA je sudjelovala u tome, ali mislim da je ovaj fajl odlična mogućnost e, da pokrenemo proces i da ponudimo barem privremeno rješenje. Moj nacrt predlaže to da zadržimo e, inicijalne ponude i da imamo e, posrednika između investitora i pružatelja. E, I usključujući privatne plasmane, mislim da bi se to primjenjivalo samo na segment tržišta ICO-a a to je važan korak da bismo nametnuli standarde u industriji koja može jako dobro financirati start-upove. Također sam uključio u svoj nacrt odredbu o trećim zemljama. Mislim da je ovaj režim odlična mogućnost da izvozimo najbolje prakse Ekspanzija ovog tržišta izvan jedinstvenog tržišta će nam omogućiti veća ulaganja u europske projekte, ali omogućit će europskim e, i drugim ulagačima da imaju istu razinu zaštite kad ulažu u trećim državama. To ćemo postići autorizacijama trećih država koje žele sudjelovati e, u ponudama pružatelja usluga skupnog financiranja. Imamo vrlo ambiciozne vremenske rokove. E, početkom studenog će biti ključni trenutak i pozdravljam suradnju sa izvjestiteljima u Sjeni i sa e, drugom izvjestiteljicom. Hvala, moje vrijeme je isteklo. Hvala. Hvala na vašem naporu da ubrzate proces. E, drugi izvjestitelj, odnosno izvjestiteljica za ovaj fajl je Karolin Nahtegal. Hvala predsjedavajući. Mala i srednja poduzeća su po mom sudu svetinja, jer više od polovice aktivno radnog stanovništva radi u takvim poduzećima. Većina proizvoda e, koju kupujemo, kupujemo upravo od e, takvih poduzeća na primjer, ako nam se sviđa centar određenog e, nasilnog mjesta, to nije zato što tamo imamo dučančiće velikih međunarodnih tvrtki, nego zato što imamo mala prodajna mjesta MSP-ova. To je specifično za većinu Europe i to je za naš jako važno iskustvo. Svakoga dana vlasnici MSP-ova nailaze na čitav niz problema. Zahvaljujući novim tehnologijama, oni te poteškoće mogu i riješiti. Europa će im sada u tome pomagati. Zahvaljujući internetu, sada više njihova djelatnost se ne zaustavlja na nacionalnim granicama, ali ipak imaju problema sa normativnim limitima koji predstavljaju njihovu najveću granicu. Prijedlog o skupnom financiranju je vrlo zanimljiv zato što će upravo ovakve tvrtke moći dobiti financijska sredstva e, koje ne mogu dobiti kroz tradicionalne kanale. To se vrlo često događa. Online prikupljanje sredstava skupnog financiranja je nešto što ne bi imalo e, nacionalne granice, a danas svaka država članica ima različite prakse, pa se prekograničnost time zapravo e, dovodi u pitanje. Ako određena djelatnost ili tvrtka ima e, odličnu ideju za određeni proizvod, a netko u to želi investirati, mi to moramo omogućiti. I ako želimo da startupovi dobivaju financiranja u cijeloj Europi, konkretno će ove tvrtke sada tu mogućnost i imati i moći će biti uspješnije. To je važno za njihovu poslovnu djelatnost, za Europu i za čitavo stanovništvo Europe. Zahvaljujem kolegi Foksu na prvom izlaganju i prezentiranju ovog prijedloga. E, sa, slažem se s njime što se tiče e, prelaska sa jednog na osam milijuna, što se tiče onoga praga i normativne prijedloge također podržavam. Na taj način ćemo mi omogućiti velikom broju tvrtki da profitira od ovog prijedloga. Razne platforme mogu biti i vrlo kompleksne, zato mi moramo imati proporcionalni pristup. Idućeg tjedna ću sa svojim timom obraditi amandmane na ovaj prijedlog. Moje izvješće o direktivi je kompaktno. Ja predlažem da e, podržimo predlog komisije zajedno sa Ašlijem i drugim kolegama. Radit ćemo na poboljšanju ovog prijedloga i svakako će naš rad biti plodonosan. Hvala. Sada izvjestitelj u U ime Pučana imamo dva izvjestitelja. Prvo Ana Sander. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Želim zahvaliti kolegama, izvjestiteljima na njihovim prijedlozima. Meni je također drago što mogu raditi na ovom prijedlogu o skupnom financiranju. Skupno financiranje je inovativni instrument, brzi digitalni pristupačni instrument za sve građane, za financiranje tvrtki, pogotovo za MSP-ove koji igraju ključnu ulogu na našem području. Oni predstavljaju 99% tvrtki na europskoj razini. Mi moramo imati inovativne instrumente za MSP-ove kojima će te tvrtke dobivati dodatna financijska sredstva. Ako ova uredba treba biti uspješna, ako to želimo, morat ćemo se temeljiti na temeljnim načelima. Ako želimo osigurati to da se skupno financiranje razvija prekogranično, kao prvo moramo potaknuti jednostavni i efikasni okvir. Osim toga, u razvijanju ovog prijedloga o skupnom financiranju morat ćemo zajamčiti i zaštitu ulagatelja. U svom izvješću izvjestitelj Fox predlaže različite rješenja. Neka su rješenja zanimljiva, na primjer povećanje praga od 1 do osam milijuna eura, a kolega predlaže također poboljšanja što se tiče marketinških i komunikacijskih pravila i mogućnosti za crowdfunding platforme da dobiju odnosno da daju savjete. E, kolega je također još nešto predložio, to je za njega jako važno, to je uključivanje inicijalnih ponuda povezana s kriptovalutom u uredbu. Ovdje imam određene rezerve. Istina je, mi još nemamo pravni okvir na europskoj razini što se tiče ovih inicijalnih ponuda. Ali mislim da je sada prerano za to na europskoj razini prerano je o tome razgovarati. Mislim da ovaj tekst nije najbolji instrument da bismo riješili to pitanje. Uočila sam još neka pitanja o kojima želim nešto reći, komunikacija, marketing. U vezi s time bismo trebali biti vrlo oprezni i izbjegavati prerigorozna pravila kojima bi se onemogućila komunikacija o projektima koji se nude na web stranicama ponuditelja. E, osim toga tu je pitanje sudjelovanje e, ponuditelja u projektima. Mislim da bi platforme trebale sudjelovati u ovim projektima koje oni sami nude. To bi umirilo i ulagatelje, čak i institucionalne ulagatelje. Osim toga želim naglasiti važnost prilagodbe određenih odredbi na temelju aktivnosti ulaganja i financiranja jer tu treba prilagoditi pravila ovisno o vrsti financiranja. Što se tiče informacija ulagateljima, ako želimo zajamčiti to da skupno financiranje u Europi funkcionira bez skandala i problema, Mislim da je jako važno da oni koji odlučuju nešto uložiti u ovakve projekte budu prikladno informirani o rizicima, a i o potencijalnim opasnostima od gubitka sredstava. Nisam sigurna je li u ovom tekstu potrebnu potrebno predvidjeti odredbe o ekvivalentnosti trećih zemalja, barem u ovoj fazi rasprave. U svakom slučaju željno očekujem rasprave u kojima ćemo iznositi naše prijedloge i sigurna sam da će te rasprave biti konstruktivne. Hvala. Sljedeći izvjestitelj za pučane, gospodin Van Kandelare. Hvala lijepo. Biću kratak većina pametnih stvari jutros je već izrečena. Mislim da se radi o sjajnoj zamisli svaka prilika koja imamo za podržati poduzeća i start i pomoći im da započnu sa svojim rastom je nešto što moramo pozdraviti. Znam da smo to učinili sa uredbom o prospektusu, postigli smo ondje mnogo i mislim da s crowdfundingom isto možemo učiniti. Možemo podržati nove svježe zamisli i podržavam isto tako načela koje je moja kolegica Ann Sender upravo ocrtala. Trebalo bi se raditi na nečem što je jednostavnije moguće, mali, što će štititi ulaganja. Što se izvješća kolegice Caroline tiče, radi se o jednom sažetom izvješću Podržavam to da se pruži podrška prijedlogu komisije, što je prije moguće. I moram reći da će moj klub to i učiniti. Nadam se da će parlament ubrzo usvojiti stajalište te da će svi dobro surađivati sa izvjestiteljima. Hvala vam. U ime SID samo jedna izvjestitelj u Sjeni, to je Eva Kajli. Hvala. Prije svega čestitam Ashley Foxu i njegovom timu na sjajno određenom poslu do sada. Vjerujem da idemo u istom smjeru, prepoznajemo naprednost ove uredbe i naravno zamisla da se kapital kanalizira u projekte koji mogu ukupnu proizvodnost Europske unije povećati i isto tako snažiti neke prednosti tijekom četvrte industrijske revolucije. No što se dosjea tiče, dali bih neke komentare. Prije svega podržavamo prijedlog izvjestitelja da se uključi i da se poveća prag e, kampanja za crowdfunding s 1 na 8 milijuna godišnje. To je također bio i naš prijedlog, tako da se sa tim slažemo. Što se tiče ICO-a, inicijalnih ponuda kriptovaluta, slažemo se s početnim stavom izvjestitelja i mislim da još detaljnije moramo na dolazećim tjednima to pitanje raspraviti. Više tehnički govoreći, E, moramo biti vrlo strogi što se tiče e, transparentnosti i zaštite ulagača. Dakle, do tome ovisi potencijal crowdfundinga i ne želimo da to tržišno govoreći ne uspije, osobito što se tiče moralnih pitanja, otkrivanja informacija i tako dalje. Dakle, povećana zaštita informacija je vrlo važna i tu se radi isto i o pristupu koji će tržišno govoreći e, olakšati revizije i nadalje platforme za crowdfunding ne mogu funkcionirati kao e, neki pružatelji plasnik, platnih usluga koji nisu regulirani, tako da bismo to izričito trebali navesti u uredbi. Također platforme bi trebale moći točno e, ekonomski naznačiti da svoje interese usklađuju sa interesima onih koji u njih ulažu i tu primjerice možemo raspravljati mogućnost platforme da određeni dio novca uvozi u poduhvate i projekte kojima se bave platformama i možda se čak, tu nekakva naknada može naplatiti. I isto tako crowdfunding ne smije biti riskantan kanal financiranja za startupove male i srednje poduzetnike. Dakle, želimo ograničiti pitanje sigurnosti koju poduzeća pružaju i ponuditi zaštitu za nadolazeće krugove crowdfundinga. Potencijal a, neobvezujuće procjene firme koje se pokazuje kao mjerilo za druge tržišne transakcije je nešto što smatramo da bi bilo od koristi. I što se tiče upravljanja, još bih samo rekla, prijedlog komisije slijedi pristup režima za 2019. godinu, komunikacije sa različitim tržišnim dionicima, vidim da se oni zalažu za taj pristup, no za nas ESMA mora igrati ključnu ulogu u tome da se pobrine da usklađenje e, okolnosti doista pruži učinkovitost tržišnu u tom financijsko-regulatornom okruženju Europske unije. Moramo dakle pronaći načine da se još dalje osnaži uloge ESME. I što se tiče predloga za ekvivalentnost trećih zemalja, to podržavamo, jasno nam je ekonomska logika predloga, no vjerujem da bismo trebali vidjeti u nadolazećim tjednima kako to u praksi može zaživjeti. I za sada toliko od nas, još jednom bih čestitala izvjestitelju na dosadašnjem radu i radujem se dalje suradnji. Što se tiče drugog dosija, samo jedan kratak komentar sve u redu, nam moglo bi biti zanimljivo i jasniju povratnu informaciju dobiti o ekonomskoj logici komisije u predlaganju isključivanja licen, e, tijela koja imaju licencu MIFID-a u pružanju usluga za crowdfunding. Hvala. Hvala, pretpostavljam da izvjestitelji se neće javiti za riječ kao izvjestitelji u sjeni iz zelenih nema nikoga. Kao niti iz Marko Vali Hvala predsjedavajući. Također zahvaljujem izvjestiteljima na njihovom doprinosu, a izvjestiteljima u sjeni na prijedlozima koje će iznositi u budućnosti koji su iznijeli do sada. Što se tiče prijedloga komisije o crowdfundingu, mislimo da je prijedlog jako zanimljiv zato što jačamo kanal financiranja koji je vitalan za inovativne startupove koji možda nemaju pristup tradicionalnim kanalima financiranja. Što se tiče pragova i ECO-a, inicijalnih ponuda povezane s kriptovalutom, mislim da nije važno odrediti prag jer vrlo često kad se pokušava vratiti novac na taj način nekonvencionalnim kanalima nije dobro postaviti prag nego bismo trebali pratiti tijek novca kako bismo izbjegli situacije u kojima imamo pranje novca takve situacije su nažalost vrlo često na dnevnom redu u ovakvoj vrsti inovativnih instrumenata. Moramo pronaći rješenje za praćenje tijeka novca i ne bismo trebali određivati pragove jer mislim da je takav instrument neefikasan. E, prag e, je nešto što se vrlo brzo na globalnoj razini može pokazati neučinkovitim. Mi smo za pristup kojim bismo ojačali krucijalnu ulogu nacionalnih tijela. A mislimo da ne bismo trebali imati jedno centralizirano tijelo jer ne bismo na taj način imali doprinos nacionalne ekspertize e, i nacionalno tijelo možda može bolje shvatiti situaciju i e, poboljšati regulativu u odnosu na jedno centralizirano tijelo. Tako bismo izbjegli i e, sukobe interesa. Na primjer, u Italiji smo imali provedbu uredbe o crowdfundingu i neki bankovni mm, subjekti su počeli se uplitati u ovu vrstu aktivnosti. Oni koji e, posežu za skupnim financiranjem ne žele imati konvencionalni bankovni kanal, ne žele se njime koristiti i zato vas upozoravam da se ne dogodi kao u Italiji. Oni koji žele sudjelovati u inicijativi crowdfundinga i pokrenuti tu inicijativu trebali bismo imati kao partnera barem do 5% za 5% investitora koji će biti banka i koja će omogućiti sigurnost. Na taj način se ja ova vrsta instrumenta i možda bismo u vezi s tim prijedlogom mogli porazgovarati o pronalasku dogovora s kolegama. Ovo je inovativni pristup za budućnost i ovaj parlament svakako treba izraziti svoje stajalište. Mislim da ćemo s kolegama kvalitetno surađivati u tom smjeru. Hvala. Thank you very much. Hvala lijepo. Mislim da se nitko drugi ne javlja za riječ, pa idemo na Catch eye. se javila. Hvala. Zahvalila bih samim svjestiteljima na izvješću. Mislim da se radi o dobrim prijedlozima i nadam se da će oni doista i potaknuti više prikupljanja kapitala ovakve vrste diljem Europske unije. Slažem se s Caroline da bi to doista moglo biti od velike koristi za startupove, za male i srednje poduzetnike, Imamo prijedlog paneuropskog režima za 2019. I tu mislim da se moramo pobrinuti da imam, da ne stavljamo prepreke pristupu korištenju toga. I također da za oba izvješća postoje dostatni poticaj i odgovarajuća razina zaštite ulagača. I konačno što se trećih zemalja tiče, Ešli je to već spomenuo, no što se tiče napuštanja Velike Britanije i izgradnje monetarne unije, da je ovdje važno da paneuropski režim omogući platformama za crowdfunding trećih zemalja da budu prihvatljive za privlačenje investitora i rad sa investicijama diljem Europske unije. Ne znam da li je to u potpunosti obuhvaćeno u vašem izvješću, pa bih voljela čuti nešto o tome. Hvala. Hvala Nina, čini se da se više nitko ne javlja za riječ, pa se vraćamo na izvjestitelje. Možda ovaj put Karolina Htegal prva ima riječ. Hvala. Prije svega zahvaljujem kolegama na komentarima, radojem se na dolazećim pregovorima što se komentara treći, o trećim zemljama tiče. Tu bih detaljnije željela na tome poraditi jer mislim da se radi o kompliciranom pitanju pa možda zajedno sa Ešlijem se možemo s time pozabaviti i pronaći odgovarajuće rješenje. Dakle, radujem se pregovorima i nadam se da ćemo uspjeti brzo dovršiti oba dosjeja. Hvala. Za kraj, Hvala, zahvaljujem i su izvjestiteljici i drugim izvjestiteljima u sjeni. Slažem se s Caroline i njenom analizom da je potrebno omogućiti malim i srednjim poduzetnicima da lakše dođu do financija. To je bio jedan od najvećih problema za sva mala i srednja poduzeća od krize, a ovaj prijedlog bi na jedan skroman način tomu mogao doprinijeti. E, Sandra, slažem se s tobom, treba nam jednostavan, učinkovit okvir, nadam se da ga možemo i razviti, znam koje zadrške imaš vezano uz način na koji je moj prijedlog e, sročen što se tiče inicijalnih ponuda kriptovaluta i rado ću s tobom surađivati na amandmanima za koje se nadam da će riješiti te brige. Eva Kajli, hvala na podršci da se uključe ove inicijalne ponude. Mislim da tu imamo svi izvjestitelji u dobar posao pred nama da izradimo prijedlog koji će dobiti podršku svi. Spomenuli ste i pitanje transparentnosti, zaštite ulagača. Slažem se da su to vrlo važne stvari i e, rado ću uvažiti konkretne amandmane koje na tu temu imate i uključiti ih u predlog. Gospodine Vali, spomenuli ste pitanje da se ide izvan praga od 8 milijuna. To bih rado učinio, no jasno mi je da to vjerojatno neće dobiti podršku većine, no pokušamo zajedno raditi i vidjeti što možemo postići. Nina spomenula si ekvivalenciju trećih zemalja to je obuhvaćeno izvješćem. No ne radi se tu samo o Brexitu, već i o tome da Europska unija ima male i srednje poduzetnike sa najvećim mogućim pristupom financijama. Dolazi li to iz Švicarske, SAD-a ili Velike Britanije nakon ožuka 2019. nije važno. Nadam se da ćemo dakle ovaj prijedlog moći sagledati u kontekstu kako da tu najbolje profitiraju mali i srednji poduzetnici unutar Europske unije, a način za to postići je pobrinuti se da imamo što je veći mogući pol svih fondova. Pri kraja zamolio bih samo pozvao sve zastupnike i izvjestelju Seni na jedan okrugli stol gdje ćemo raspraviti upravo pitanje reguliranja inicijalnih ponuda kriptovaluta. To će biti u utorak 4.9. u 16.30 u 5E2, e dvorani 5E2. E ja ću predsjedati sastankom i rado ću, bit ću otvoren i rado saslušati sve vaše dalje prijedloge na ovu temu. Radim se daljnjoj suradnje na ovom ambicioznom prijedlogu. Hvala. Hvala Ešli. Ovime zatvaramo razmatranje nacrta izvješća. Kao što smo upravo čuli, oni koji žele detaljnije raspraviti ovo pitanje imat će priliku za tako nešto 4.9. za par dana, kao što je izvjestitelj rekao. 11.9. je rok za podnošenje amandmana, razmatranje amandmana 8.10. glasanje na odboru Ekon 5.11. i plenarna će se još potvrditi. Hvala na napornom radu naporu da na vrijeme dovršimo dosje. Zahvaljujući našem vremenskom okviru sad imamo finih 25 minuta pauze prije nego što se ponovno okupimo za raspravu o proračunu, nakon čega prelazimo na glasanje. Hvala.